točku dnevnog reda. A to je izvješće Loh Biler. Borba protiv trgovine ljudima. Gospođo Loh Biler, imate riječ na četiri minute. Štovana, štovana gospođo povjerenice, borba protiv eh, trgovine ljudima u vanjskim e, dijelovima Europe. Izvješće o tome, to je jedan samo inicijativni odbor Odbora za ljudska prava i to je prvi takav u Europskom parlamentu. Na tome je radio naravno i Odbor za zdravstvo, ali i Odbor za ravnopravnost rodova i mnoge druge. To je dakle jedan vrlo opsežan i vrlo specifičan iz, specifično izvješće. Ja se želim zahvaliti svim kolegama koji su tome pridonijeli, kao i svim našim suradnicima iz vanjskih službi. Oblici ovih zločina koji se baziraju uglavnom na kratko jasno kazano trafikingu, odnosno trgovanja ženama su vrlo različiti. Vi vidimo s jedne strane recimo prizore ljudi koji su okovani u lancima i posjećaju na one stare slike robova od prije 100-200 godina recimo i mršavi muškarci koji kao robovi rade godinama bez ikakve naknade najteže poslove. Ili je riječ recimo o mladim djevojkama koje se prinudno bave prostitucijom i ne mogu pobjeć a čak i ako umre niko živ ne bilježi njihovu bijedu i opće da su nestale. U našem izvješću se osim tih vidljivih oblika bavimo i onim manje vidljivim oblicima, recimo djecima, vojnicima, prinudnom radu u domaćinstvima, trgovinu organima ili e, prinudu na prosjačenje. Ono što je zajedničko svemu tome je da su žrtve pale u tu jednu tešku situaciju iz koje se više ne mogu osloboditi. Cilj trgovine ljudima je uvijek maksimalna eksploatacija ono koje je pogođen, tko je involviran. Mi u izvješću predlažemo da se Europska unija kao i zemlje članice u najraznovrsnim političkim područjima počnu intenzivnije baviti takvim zločinima protiv ljudi. Pri tome se primarno u prvi plan naš moraju pozornosti dovesti žrtve i željeli bi da se naravno svi oni koji organiziraju te grozne poslove i te teške zločine doista izvedu pred lice pravde, a da se žrtvama da prava pomoć. Njima treba terapija, pomoć, treba im pravna obrada i procesuiranje svih tih zločina koji su se dogodili i treba im jedna odšteta. Jer trgovina ljudima je strahovito unosan posao s robom čovjekom. On pojedinačno po počinitelju i citavim mrežama takvih počinitelja donosi enormne zarade. Prema ILO-u prinutni rad u privatnom gospodarstvu godišnje generira oko 150 milijardi američkih dolara ilegalne dobite. Europska unija stoga mora kod razjašnjenja financijskih tijekova i sad u, u, u radu i komunikaciji s trećim zemljama bolje raditi. Mora se više fokusirati na cijelu mašineriju za pranje lovca unutar Europske unije, ali i izvan nje. Europska poduzeća u inozemstvu moraju biti odgovorni za bilo koji oblik e, rob, robovskog rada ili prinutnog rada u njihovim poduzećima ili bilo kom pogonu. A Europska unija mora učiniti sve što može da se ljudska prava učinkovito štite i da se provede sve što je u vezi s tim napisano. Jedan od dobrih primjera je bio recimo e, ugovor o ribarstvu između Tajlanda i Europske unije u kojem se onda naravno govorilo o, ropskim odnosima u kojima ribari na Tajlandu žive i rade. Mislimo da zatim naši europske institucije za kazneni program moraju bolje surađivati i sa nacionalnim nacionalnim i međusobno organizacijama i ne smiju ih barijere neke granične ili ometati. Zatim mora bolja suradnja biti između graničnih policajaca i ostalih snaga i zatim ih se treba bolje educirati da lakše i brže prepoznaje žrtve trgovine ljudima. Tako vidite da u našem izvješću imate naveden čitav niz mjera koje trebaju popraviti praksu EU. Sutra želimo izglasati to izvješće, usvojiti ga i mislimo da je to u pravom trenutku stiglo kako bi se svojim evaluacijama utjecalo na ovogodišnju reviziju europske politike prema o ljudskoj trgovini ljudima koja će kažem ove godine biti dovršena. I na kraju želim gospođi Vasiljadi, koordinatorice za pitanje trgovine ljudima Europske unije, čestitati na njoj sjajnoj suradnji koju smo, smo uživali. Hvala. Hvala lijepa. Dragi kolege, sada ćemo otvoriti postupak spontanog javljanja za riječ. Imamo deset kolega na popisu. E, jedna osoba je već uzela riječ ranije. Imamo također još i jednominutne govore, pa ću onda dati riječ po jednom zastupniku iz svakoga kluba. Gospodin Mičulaki. Važena pani komisarka, važena pani... Povjerenice, izvjestiteljice, Pitanje koje se tiče krijumčarenja ljudima i trgovine ljudskim organima, to je ono o čemu želim nešto reći, posebno organima koji su uklonjeni kriminalnim radnjama. E, dakle, to su kriminalci koji pljačkaju stranu zemlju i tu su vjerojatno i vrlo često ljudi nalaze u ropskim uvjetima Žrtve vrlo često plaćaju cijenu životom i dok im se zapravo uklanjaju organi i to nikako nije sukladno pristupu Europske unije prema međunarodnim politikama. Eh, dakle, riječ je o zapravo upražnjavanju ljudskih prava. Mislim da Interpol i Europol nisu bili dovoljno uključeni u to i to bi trebalo unaprijediti. Hvala lijepo. O ovom izvješću se naglašavaju neki međunarodni aspekti ove pojave. U Europskoj uniji su počinitelji vrlo često građani Europske unije, dok su žrtve najčešće žene i djeca. To znači da treba skrenuti pozornost na žrtve, odnosno na žene, na djecu, na starije osobe, njih treba zaštititi, a počinitelje treba kazniti. Vjerujem da bi to trebalo formulirati kao naš cilj. Hvala lijepa. Jedna minuta, sljedeći govornik. Mike. Molim vas mikrofon. Przewodniczący, przemyt ludzi. Hvala vam lijepo predsjedniče. Krimčaranje trgovina ljudima su konkretni problemi s kojima se trebamo nositi. I zanima me da mi povjerenica kaže što se dogodilo sa tisućama djece koji su se našli na migrantskim rutama u Europi, naime ta djeca su nestala. Mi smo u parlamentarnim odborima postavili pitanje jesu li ta djeca postale žrtve e, krimčarenja ljudima ili ih se koristilo za krimčarenje drugim ljudima ili im se možda dogodilo nešto još gore. Gospodin Mikulašek je ovo spomenuo, mi još uvijek ne znamo kakva je sudbina te djece. Ukoliko ozbiljno želimo rješavati probleme poput ovoga, moramo zahtijevati da nam se daju odgovori na postavljena pitanja. U svakom slučaju ne, ne smijemo dopustiti da dođe do povećanja kaosa u društvu. Neki su u ovome domu migracije nazvali izbjegličkom krizom, a čujemo od kolega da je to zapravo dobar biznis. Hvala predsjedniče. Svi se slažemo da krimčarenje ljudima nije samo povreda ljudskih prava nego i oblik modernog sužanjstva. 2015. i 2016. godina bit će zapamćene kao godine kada su Europska unija i države članice neuspješno, e, da mi nisu uspjeli odgovoriti na potrebe migranata koji su tražili zaštitu u Europi. Međutim, te će godine biti također zapamćene kao godine kada je Europska unija pristala na to da se muškarci, žene i djeca dovode ovamo i da ih se eksploatira kao da su roba. Moramo raditi zajedno. Koordinacija i suradnja među državama članicama od ključne su važnosti u borbi protiv e, trgovine ljudima. Naš odgovor mora biti jasan. Žrtve moraju imati svoja prava i tako prema njima treba postupati, a moramo isto tako pravovremeno zaustaviti ove mreže e, kriminalaca. Povjerenice, hvala. Hvala predsjedniče i zahvaljujem izvjestiteljici na ovom izvješću. Ovo je jedno područje koje mi je vrlo blisko zbog moje prethodne funkcije. Komisija će kroz Europsku službu za vanjsko djelovanje nastaviti progovarati o problemu trgovanja ljudima u kontekstu vanjskih odnosa Europske unije. Također ćemo se pobrinuti da se svi standardi u tom području e, prenose i primjenjuju Europskoj uniji, a i u svijetu ćemo se također kroz različite dijaloge i u suradnji sa međunarodnim organizacijama e, truditi da se ti standardi primjenjuju. U Europskoj uniji od 27 država članica 26 ih je e, prenijelo direktivu za borbu protiv krijumčarenja ljudima, samo Njemačka to nije učinila. Oni su nas izvijestili o političkom dogovoru koji je postignut, tako da očekujemo i e, informacije od njih. A također je otvoren postupak zbog povrede prava Europske unije zbog nepriopćavanja informacija. Komisija e, bi trebala predstaviti informacije o četvrtom tromjesečju ove godine, tako da trenutno radimo na e, politici dakle nakon ovog razdoblja. Želim vas također izvijestiti o još jednoj prekretnici u komisiji. U svibnju su usvojili novo izvješće kojim se daje ocjena napretka koji je počinjen u borbi protiv krimčarenja ljudima. Ovdje smo dakle govorili o svemu onome što je postignuta, ali isto tako što još treba učiniti. Dakle, Evropska unija je postigla rezultate, ali još uvijek mnogo toga trebamo tek učiniti. Ne možemo dopustiti da se prema ljudima postupa kao prema robi. Moramo surađivati kako bi se spriječilo počinjenje zločina, jer nakon toga je prekasno. Isto tako trebamo e, izvršiti udar na krijumčare ljudima posebno vezano uz njihovu dobit i također trebamo surađivati izvan granica Europske unije. Trgovanje ljudima i borba protiv nje je sastavni dio sigurnosnog programa Europske unije i novoga programa za demokratsko djelovanje kao i novog okvira za rodnu ravnopravnost i osnaživanje e, žena e, u razdoblju od 2016. do 2020. Samit u Valeti o migracijama, e, tamo su se čelnici Europske unije obvezali da će intenzivirati napore e, u borbi protiv krimčarenja ljudima te da će zaštititi ranjive, odnosno djecu. Akcijski plan uključuje prevenciju, borba protiv nezakonitih migracija, krimčarenje ljudima kao i trgovinu ljudima i to su prioriteti tog plana. Krimčarenje ljudskim, e, ljudskim bićima također je nešto o čemu se govori na bilateralnim i regionalnim e, dijalozima u suradnji sa trećim zemljama te u sklopu političkih i sigurnosnih dijaloga. E, to je također sastavni dio e, dijaloga o ljudskim pravima između Europske unije četrdesetak zemalja u svijetu i to je sastavni dio našeg akcijskog plana za ljudska prava i demokraciju. Također podržavamo međunarodne napore u tom području, e, financiramo zajedničke aktivnosti u međunarodnim forumima protiv poput UN-a, foruma suradnju sa Azijom. Moramo biti sigurni da ne postoji nekažnjivost za one koji eksploatiraju žrtve. Žrtve e, nisu kriminalci i ne smije se tako prema njima postupati. Moramo imati e, snažnu političku volju i vodstvo drugih zemalja. Samo će se na taj način e, osigurati efikasan učinak naših napora. Ja znam da ste vi snažno predani ovom pitanju i želim vas potaknuti da nastavite raditi na tome. Trgovina ljudima zapravo ima kratku povijest u e, vanjskoj politici Europske unije i moramo učiniti sve kako bismo potaknuli tu e, borbu protiv e, trgovine ljudima, a ovo je važan korak u tom smjeru.